Poštovani kolege i kolegice. S velikim zadovoljstvom pozdravljam na plenarnoj sjednici današnjega dana predsjednika Savezne republike Njemačke. Poštovani predsjedniče, želim vam zahvaliti na ovom posjetu. Čast nam je što ste odabrali Europski parlament za vaš drugi posjet izvan Njemačke nakon posjeta u Parizu prošloga tjedna. Nakon gotovo tri tjedna od 19. ožujka kada ste izabrani i kada ste stupili na dužnost. Danas vaša prisutnost ovdje pokazuje veliko zalaganje za Europu, vi ste tražili da budemo snažniji i da imamo Europu gdje će biti zajamčena sloboda, gdje ćemo svi raditi za budućnost e, mira, prosperiteta i pravde. Siguran sam da ćemo biti jaki i to što vi tražite pronaći ćete među zastupnicima ovoga doma. S vašom prisutnošću Poštovani predsjedniče, vi nas podsjećate na zalaganje vaše države za Europu. Ovo zalaganje je danas još važnije zbog odluke važne države članice da istupi iz Europske unije. Ovo je težak trenutak već smo doživjeli u prošlosti ovako teške trenutke, a naša Unija uvijek bila sposobna pronaći pravi put i dati prikladne odgovore. Poštovani predsjedniče, ne želim od vas danas tražiti prikladne odgovore, ali vas želim pozvati na zajednički rad s ovim parlamentom za zajedničku budućnost. Imate riječ, zahvaljujem još jednom što ste danas ovdje s nama u Strasburu. Gospodine predsjedniče, dragi Antonio, uvaženi zastupnici, gospodine predsjedniče Europske komisije, dragi Jean-Claude, poštovane dame i gospodo. Doista mi je veselje i čast biti ovdje danas s vama